Good morning everyone. If there are Dobro jutro svima. Ako nitko nema nikakvih komentara u pogledu današnjeg dnevnog reda, onda možemo smatrati da je on usvojen. 24.4. od 3 sata popodne će naš odbor i odbor za proračun organizirati javno saslušanje na temu proračun Evropske unije i e, sporazum o klimi iz Pariza i želimo kroz e, to vidjeti kakva je kompatibilnost e, postojećeg i budućeg proračuna sa tim sporazumom i u pogledu toga da smo se obvezali da ćemo 20% našeg proračuna potrošiti na djelovanje u pogledu klime. Mi vas pozivamo da sudjelujete na tome. Kada govorimo o EMA relokaciji, i to je isto tako odlučeno na e, plenarnoj, da se to vrati na pregovore između institucije u skladu sa pravilom 69F, pregovarački tim kojim ću ja predsjedati, se sastoji od vjestitelja, gospodina Lavije i izvjestitelja u Sjeni. Prvi trijalog će se održati 25. travnja. Naš sastanak 17.5. koji je bio u rezervi e, se neće održati, dakle što se tiče popodnevnog, e, što se tiče toga. I imamo promjene u e, tajništvu. Pozdravljam gospođu Nataliju Radiju, e, koja od 1. travnja radi kod nas, a došla je iz tajništva peti. Danas imamo prevođenje e, na 21 jezik i kao što znate elektronski ovaj dosije isto na raspolaganju i imamo direktno prenošenje putem interneta. E, preporuke koordinatora smo podijelili elektronskim putem i ako nema nitko ništa protiv, smatramo ih usvojenim. I ja vam trebam izvijestiti o rezultatima trijaloga. Prvo vezano uz e, veterinarsko-medicinski proizvodi. E, prvi puta smo se našli, e, prostite, treći puta smo se našli 22. ožujka i tu su parlamenti vijeće imali detaljnu raspravu o nekim preostalim političkim pitanjima što se tiče farmovigilance i zaštite tehničke dokumentacije. Što se tiče online prodaje, dogovorili smo se oko novog izričaja E, i to imamo u članku 108. Rasprava se odvijala u istinu konstruktivno i, izvjestitelji predsjedništvo su i iskazali svoju namjeru da pod bugarskim predsjedništvom dođe do prvog dogovora u pogledu prvog e, čitanja. E, četvrti će biti 19.4. Kada govorimo o CO2 emisijama, dakle praćenje emisija CO2 i potrošnje goriva teških teretnih vozila, Trebamo reći da drugi i posljednji trijalog eh, je doveo do jednog eh, provizornog dogovora. Nakon prvog trijaloga koji se održao 26. veljače imali smo dva tehnička sastanka eh, gdje smo se tehnički dogovorili oko čitavog niza odredbi i sad je to samo trebalo potvrditi na političkoj razini tako da su dva zakonodavca tu iskazala određenu fleksibilnost u pogledu svojih e, stajališta i tako je došlo do dogovora u pogledu preostalih e, odredbi između ostalog se tu radi o administrativnim kaznama, određenim parametrima praćenja, transparentnosti podataka i delegiranim implementiranim aktima. Preliminarni dogovor ćemo dati na koreper, na odobrenje, vjerojatno u drugom dijelu travnja i o tome bi se trebalo glasati u našem odboru vjerojatno 25. 26. travnja. A sada možemo preći na točke eh, današnjeg dnevnog reda o kojima trebamo razgovarati. Započinjemo sa jednom temom koja je vrlo važna za čitav niz europljena, a to je dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu. Izvjestiteljica u ovom je gospođa Borzan i mi danas raspravljamo o nacrtu mišljenja. Eh, gospođo Borzan, evo ako nam želite predstaviti vaše mišljenje. Izvolite. E, e, kolegice i kolege, e, već su objavljena izvješća u IMKO u odboru i Agriju. Kao što znate, Envi ima isključivu nadležnost za hranu. Prvi prijedlog izvješća bazira se na doprinosu inicijalnog sastanka izvjestitelja u Sjeni i e, mogu reći da mi je drago da su svi e, izvjestitelji pokazali e, volju i želju da konstruktivno radimo i mogu reći u startu da dijelimo slične pozicije. Izvješće se referira na studije koje su provedene u drugim državama članicama. U Hrvatskoj moram reći da sam i ja provela tako istraživanje u suradnji s Hrvatskom agencijom za hranu i utvrdili smo zaista šokantne razlike. Primjerice, Dječja hrana u Hrvatskoj manje je zdrava od one u Njemačkoj. E, hrenovke koje se deklariraju kao proizvod od mesa u Hrvatskoj uopće nemaju mesa. E, takvi rezultati e, dugoročno mogu negativno utjecati i na zdravlje ljudi. Posebno je šokantno da se razlike negativne ponovije članice Europske unije nalaze i u proizvodima za ranjive potrošače, poput spomenute dječje hrane, organske hrane i sl. Potrošači u vrijeme kupnje ne mogu donijeti informiranu e, odluku jer zbog istog naziva proizvoda, pakiranja i reklamiranja su u stvari uvjereni da kupuju isti proizvod kao i potrošači negdje drugdje u Europskoj uniji. E, eventualne razlike na deklaraciji e, potrošač ne može primijetiti jer nema e, kraj sebe proizvod za usporedbu. Pozdravljam što komisija provodi pilot projekt koji sam predložila zajedno s kolegama u IMCO odboru. taj pilot projekt obuhvaća testiranja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda iz 16 država prema zajedničkoj metodologiji i prve rezultate očekujemo krajem godine. E, drago mi je što je komisija pokrenula raspravu o ovom problemu na visokom forumu o lancu opskrbe hranom. E, važno je uključiti apsolutno sve aktere, a mogu reći da mi je žao što smjernice koje je komisija objavila u rujnu nisu dovoljno ambiciozne i ne koriste puno nacionalnim tijelima. Smatram da trebamo osnažiti nacionalna e, tijela u borbi protiv ovog problema. Mi ne možemo ovisiti o volji pojedinog proizvođača da sam mijenja svoju poslovnu politiku e, na način da e, e, nakon što se objave rezultati i pokaže se da je proizvod lošije kvalitete, oni mijenjaju proizvodnu praksu. Takav je bio slučaj s HIPom u Hrvatskoj i u svakom slučaju pozdravljam takav način funkcioniranja, međutim mi ne možemo raditi po pojedinačnim primjerima i ovisiti o dobroj volji proizvođača. E, istaknula sam u izvješću da e, izgovori o preferencijama potrošača e, ili preformulaciji hrane ne mogu se koristiti kao opravdanje za dvostruku kvalitetu ja mogu razumjeti da neki potrošači vole više ili manje začinjenu hranu više ili manje slatku ili slanu hranu ali ne da je netko odabrao manje zdravu ili kvalitetnu namirnicu Predlažem da se razvije QR e, šema koja bi omogućila potrošačima jamstvo kvalitete i informaciju o promjeni recepta. Jučer je povjerenica e, gospođa Jurova objavila novi paket zakona za potrošače koji uključuje i zabranu plasiranja proizvoda dvostruke kvalitete. Moram reći da bi meni bilo draže da e, je to regulirano na način da se zabrana stavila o aneks e, direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi jer po tom aneksu se najviše nacionalna tijela vode ali mogu razumjeti pritiske e, na nama je e, da prijedlog učinimo što bolji kako bi uistinu ostvarili jednakost svih građana u europskoj uniji Razmatrala sam e, i prijedloge e, pučana o uvođenju kontrola na teren e, i izdvajanju većih sredstava i mislim da bi to mogli uključiti u fazi amandmana. Na koncu još želim reći da je rok za amandmane 23.4. Hvala. Thank you very much. Hvala lijepa. A sada izvjestitelji u sjeni. Gospodin Pječan. Hvala. Pošto Poštovani kolege, želim zahvaliti kolegici Borzan na nacrtu mišljenja. I kao predstavnik kluba ECR-a doista sam zadovoljan što su institucije zamijetile ovaj problem dojne kvalitete hrane. Drago mi je što se komisija odlučila pozabaviti ovim pitanjem. Mislim da treba razjasniti dobro ovo pitanje ne samo u vezi hrane, nego i drugih artikala, odnosno recimo proizvoda za domaćinstvo. U šestoj točki mišljenja stoji da proizvodi koji se prodaju na jedinstvenom tržištu trebaju imati iste sastojke i da potrošači trebaju biti vrlo obsežno informirani o svim promjenama u sastavu proizvoda. Kvaliteta proizvoda bi trebala biti identična u svim zemljama članicama Europske unije. Proizvođači tvrde da su sve razlike uvjetovane preferencijama potrošača. Međutim, mislim da je to potpuni absurd. U točki petoj stoji da preferencije potrošača se ne smiju navoditi kao opravdanje za ovu dvojnu kvalitetu. Proizvođači ne navode na koji način kako su utvrdili preferencije Poljaka, Čeha, Italijana ili Njemaca u tom smislu i ne izjašnjavaju se o tome na temelju kojih podataka su to zaključili, odnosno zašto bi neki htjeli manje ribe u ribljim štapićima ili više palminog ulja u drugim proizvodima i na temelju kojih podataka su zaključili da postoje različite preferencije potrošača recimo u Poljskoj i u Njemačkoj. Vrlo često mediji tvrde da Zapad smatra istočnu Europu odlagalištem time što šalje u te zemlje nisko kvalitetne proizvode. Tako da trebamo biti oprezni i pred ovakvim pojednostavljenjima. Komisija, odnosno naš odbor, oprostite, predlaže uvođenje takozvanog referentnog proizvoda. potrošači znaju koji su dobri, a koji su loši brendovi. I recimo, ako neki proizvođač eh, stavlja na tržište dobre proizvode, on je prepoznat kao takav, no treba poraditi i na sastojcima tih proizvoda. Drago mi je što se govori o metodologiji koju valja razraditi i o upotrebi svih e, instrumenata koje imamo na raspolaganju, čak i na lokalnoj razini. I tu je očita i uloga koju mora imati Europska komisija. Klub ECR-a podržava ovo mišljenje i podržava također metodologiju te predlaže izvršavanje ravnomjernog pritiska na proizvođače, no ipak tu pozivamo na oprez. Nacrti zakona ne smiju biti previše detaljni. Oni trebaju poslužiti u cilju standardizacije proizvoda i borbe protiv dvojne kvalitete proizvoda. Hvala. Mr. Skrilek. Hvala, gospodin Skrilek. E, prvo želim na početku pozdraviti e, kvalitetan prijedlog izvješća kolegice Borzan i hvale vrijednu inicijativu za koja se ona već duže vrijeme zalaže i u drugom odboru u svrhu zaštite potrošača u EU. a pogotovo u onima koji su E, najviše pogođeni u ovom problemu dvojne kvalitete prehrambenih proizvoda, to su zemlje iz <clears throat> istočnog dijela Europske unije. U potpunosti sam uvjeren kako je nedopustivo da se proizvod drugačijeg sastava, a kojeg kupac identificira kao jednakog proizvoda koji se prodaje u drugim državama članicama, nalazi na policama dućana u jednom dijelu Europske unije. Europska komisija u svojoj obavijesti o primjeni zakonodavstva Europske unije o hrani i zaštiti potrošača na pitanje dvojne kvalitete proizvoda iz 2017. godine u samom uvodu navodi jedinstveno tržište robom potiče inovacije na tržištima proizvoda te istodno nudi više prilika poduzećima i više izbora potrošačima diljem Europe. Međutim, uspješnost i profit pojedinog poduzeća kao i atraktivno mjesto određenog proizvoda na tržištu ni u kojem slučaju ne smije imati prednost na sigurnošću hrane. Neupitno je kako je konzumacija pojedinog proizvoda izbor samog potrošača, na kvaliteta njegovih sastojaka i sam sastav ne bi trebali biti drugačiji od jedne države članice do druge, kada je u pitanju isti naziv proizvoda njegova ambalaža, te se u tome potpuno slažem sa kolegicom Borzan. <clears throat> Linija između argumenta, preferencija ili navike potrošača, te korištenje jeftinijih i nekvalitetnijih sastojaka je tanka, te ista ne smije služiti kao opravdanje za plasiranje loših proizvoda po zdravlje. Takozvano istočno tržište itekako je svjesno problema dvojne kvalitete prehrambenih proizvoda već duži niz godina, iako tu listu možemo proširiti i na kozmetičke, higijenske i druge proizvode. Stoga je sve kampanje po tom pitanju potrebno usmjeriti ka zapadnom tržištu s ciljem osvješćivanja diskriminacije kako bi se poduzele konkretne mjere ka ostvarivanju prijeko potrebnog zakonodavstva u smjeru jamčenja jednake kvalitete svih proizvoda ne samo prehrambenoj u cijeloj uniji. potrebno je da građani na takozvanom zapadnom tržištu budu svjesni da kada putuju u zemlje istočnog tržišta bilo na odmor bilo poslovno da su zapravo zakinuti za kvalitetu proizvoda koje inače koriste u svojim domicilnim državama članicama i da se izbore upravo za to da se ostvari jednaka kvaliteta proizvoda u cijeloj Europskoj uniji. Uvjeren sam kako ćemo zajedničkim snagama radeći na ovom mišljenju poslati snažnu poruku institucijama i državama članicama, <clears throat> a time i industrijama koje su ključni faktor u suzbijanju ove loše prakse i da će ovo e, naše mišljenje također e, poslužiti kao kvalitetna podloga e, svima onima koji će raditi i na davanju mišljenja na prijedlog zakonodavstva koje je, koje je komisija jučer predložila što se tiče upravo dvojnosti razlike ovih proizvoda. Hvala lijepa. Thank you very much. Madam Konečna. Hvala lijepa, gospođa Konečna. Hvala lijepa. Kao prvo bih se željela zahvaliti izvjestiteljici na sjajno obavljenom poslu. Ovaj nacrt mišljenja sadrži gotovo sve što bih ja željela vidjeti u tekstu. Uistinu mi je drago što je ovo važno pitanje postalo i prioritetom europske politike, jer to je nešto što ide protiv načela zajedničkog tržišta Europske unije. Naravno da ćemo morati iznova odreagirati na ono što je predstavljeno jučer, ja sam već predsjedala jednim odborom koji se bavio, podpred, bila potpredsjednica jednog odbora koji se već bavio ovim pitanjima, ali usprkos ovom novom zakonodavnom prijedlogu naše izvješće nije sad nešto što nije potrebno već i dalje moramo iznaći dobra rješenja e, koja će onda moći postati dijelom teksta komisije. Ovaj paket koji je predstavljen jučer pronalazi određen e, rješenje u pogledu tog problema, međutim to nije savršeno i nije univerzalne naravi. Problem je stavljen samo u članak 6 e, kada govorimo o direktivi o nepoštenim e, praksama, a ja mislim da to nije dobro jer prijedlog se time nekako podriva. Nadalje, uvodnim izjavama komisija dozvoljava zvanu reformulaciju e, hrane u određenim zemljama s obzirom na moguće preferencije i to je opet e, samo e, jedna velika laž i izlika koju koriste proizvođači, nešto što je potpuno nedopustivo. To je u stvari jedna velika laž koju mi moramo osporiti i ne sviđa mi se to što se još uvijek na tržište smiju staviti proizvodi različite težine, ali unutar iste ambalanže. Veliki broj proizvođača laže da je to zbog toga da se omogući e, da se kupe proizvodi visoke e, kvalitete, međutim i to je opet laž. Evo, čisto pozitivnije bih joj željela reći da nam je drago što je komisija e, naučila određenu lekciju s obzirom na aferu u pogledu dizela i da će sada e, snažnije djelovati u pojedinim slučajevima. Htjela bih neke kolege e, iz desnih stranaka upozoriti. Ako mislite da ćete nam dozvoliti prvo da napravimo jedan e, prijedlog, a da onda tražite određene amandmane kojima podržavate industriju, htjela bih vam reći da zemlje istočne i e, središnje Europe pripremaju zakonodavstvo u tu svrhu. na primjer Mađarska je već e, navela da su pripremili jedan poseban prijedlog koji će se pozabaviti upravo ovim pitanjem dvojne kvalitete proizvoda. I ja mislim da će ti razvoj biti slični u drugim zemljama koji se bave ovim problemom. Stoga mislim da bi trebali koristiti zdrav razum, još uvijek imamo puno e, posla pred nama, i željela bih reći da ne želimo biti odlagalište smeća u Europi. Hvala lijepa. Još netko od izvjestitelja u sjeni? Dobro, onda se sada zastupnici mogu javiti za riječ. Hvala lijepa. Želio bih se zahvaliti izvjestiteljici na odličnom poslu i čisto jedan komentar tehničke naravi. Mislim da je odlično e, pripremati e, jednu jedinstvenu metodologiju za testiranje proizvoda, međutim isto tako nam je potrebno jedinstveno tumačenje rezultata. Pa ću ja u tom smislu zatražiti amandman. gospođa Hvala, gospođo predsjednice, i želim zahvaliti gospođi Borzan koja svojim nacrtom mišljenja si zadaje cilj s kojim se potpuno slažem, a to je da svim europskim građanima osiguramo jednu kvalitetu prehrambenih proizvoda. To znači da trebamo kao prvo suzbiti nepravedne trgovinske prakse, što je oduvijek uvijek prioritet ovog parlamenta, ali moramo pripaziti da ne zamijenimo taj plemenit cilj sa nužnošću da se uvedu odredbe u europsko prave kojima će se otvoriti vrata određenim opasnostima u zemljama članicama. Dakle, proizvodnja istog proizvoda u istom brendu može imati drugačija svojstva i odlike ako je to opravdano recimo mjestom proizvodnje i lokalnim posebnim zahtjevima kada je riječ o nabavci recimo sirovina i njihovoj dostupnosti, tu mislim i na sezonsku osim zemljopisne dostupnosti. No, da se dobro razumijem, e, to ne znači da time želimo opravdati stavljanje na tržište loše, e, proizvoda loše kvalitete, niti da e, želimo manjiti standarde zaštite potrošača u Europskoj uniji. Kao što je rekla izvjestiteljica, želim nastaviti rad koji je započela Europska komisija izvrstan korak naprijed su smjernice koje su predstavljene prošle godine. I također drago mi je što zajednički istraživački centar sada ima zadaću razraditi metodologiju za e, utvrđivanje kvalitete hrane i na taj način ćemo imati jedinstveni instrument u čitavoj Europskoj uniji za provedbu i poredbenih ispitivanja u svim zemljama članicama. Mislim, međutim, da komisija treba poduzeti daljne napore, recimo u cilju izrade jedne usklađene strategije kako bi se što bolje poštovao postojeći zakonski okvir koji već predviđa neke odredbe koje nalažu da se potrešače treba izvijestiti o sastavu prehrambenih proizvoda i da ih ne treba izložiti nepravednim trgovinskim praksama proizvođača. To je ono protiv čega se želimo doista boriti. Hvala. Mi ovdje razgovaramo o jednom mišljenju, a cilj tog mišljenja je da se osigura da proizvodi budu jednake kvalitete diljem Evropske unije. Međutim, tu postoji jedna politička poruka e, koja ide i još dublje. A izvjestiteljica i izvjestitelji u sjeni, većina onih koji su se javili za riječ, e, su upravo iz zemalja Srednje i Istočne Europe. I kada smo mi pristupili Europskoj uniji, mi smo mislili da ćemo sada zajednički graditi tu, taj je jedan evropski dom sa istim obvezama. A, a kada razmišljam malo o tome zašto se toliko proširio euroskepticizam u našoj regiji, pa odgovor je da često e, mi dođemo do zaključka da baš i nismo da nam baš nije dozvoljen ulazak u dnevni boravak ovog zajedničkog doma, pa bi to malo trebali možda pogledati iz tog aspekta. Hvala lijepa. Da li se još netko drugi javlja za riječ? Gospodin Bjekov iz e, komisije se javlja umjesto svoje kolegice. Kao prvo bih se želio zahvaliti ovom odborom, posebno gospođi Borza na ovom vrlo važno obavljenom poslu kada govorimo o dvojnoj kvaliteti hrane. I gotovo je tu jednoglasna podrška u pogledu onoga što je komisija učinila u tom području mi bih želio još jedan put reći koliko je komisija bila posvećena tome i to od samog početka, dakle kada govorimo o bavljanju ovim problemom. Naš predsjednik, gospodin Juncker, kao i, povjerenica Jurova je vrlo jasno tijekom nekoliko prilika, dakle i prošle godine kada e, se u rujnu govorilo o situaciji u Europskoj uniji, da ova situacija gdje imamo dvojnu kvalitetu, gdje e, nemamo isti sastav hrane, usprkos istoj ambalaži, je nešto što je nedopustivo. I to je nešto što je politički prioritet ovog mandata komisije. I to se vidi vrlo jasno, kao što je već spomenuto danas, u vrlo konkretnom akcijskom planu. Čisto ću vas podsjetiti jako brzo e, to smo mi do sada poduzeli. Kao prvo, dijalog s industrijom. Komisija je od samog početka mislila da je vrlo važno da se uključe svi dionici na koje se ovo odnosi, posebno industrija, kako bi jasno oni izrekli to da će zaustaviti ovakve prakse. Dakle, to smo učinili kroz najviši mogući forum, dakle na vrlo visokom forumu za bolje funkcioniranje opskrbnog lanca. Nadalje smo financirali i provodimo kroz naš zajednički istraživački centar, ali e, kroz suradnju raznih dionika razvijamo metodologiju za testiranje i to će biti gotovo tijekom ovog mjeseca, a do kraja godine će se i provesti vrlo konkretni stvarni testovi u državama članicama. Smjernice su usvojene kako bi se mogla dobro koristiti već postojeća pravila i to isto tako u rujnu prošle godine. I ponudili smo financijska sredstva državama članicama kako bi oni mogli razviti projekte u tom smislu i testirati dvojnu kvalitetu hrane. Ovaj novi element današnje rasprave je nešto što su već neki uvaženi zastupnici spomenuli da je jučer e, e, učinjen vrlo važan korak, jedan daljnji važan korak kako bi se spriječila diskriminacija u pogledu proizvoda na zajedničkom tržištu. I komisija je predstavila vrlo opsežan zakonodavni paket u kojem predlaže kroz izmjenu i dopunu e, direktiva nepoštenim trgovinskim praksama da se smatra nepoštenim staviti na tržište isti proizvod na tržište, dakle u različitim državama članicama, dok u činjenici ti proizvodi imaju značajno drugačije sastojke, odnosno sastav. Dakle, mi mislimo da ovaj prijedlog, ova inicijativa je nešto vrlo ambiciozno. Kao prvo, jer se time i proširila ova rasprava o hrani, jer većinom se govorilo dakle, o hrani, a sada se govori o svim proizvodima koji se prode na tržištu EU. unije. Sada nećemo govoriti samo o diskriminaciji u pogledu hrane, već općenito o proizvodima. I mi znamo da dokazi ukazuju na to da postoji drugi proizvodi mm, koji su vezani uz ovakvu vrstu prakse. a dodatno tome što želimo stvoriti određena pravila u smislu da se to smatra nepoštenom e, praksom, ovaj novi paket sadrži određene odredbe da se poboljša provedba u pogledu zakonodavstva i potrošača, kako bi potrošači bili bolje zaštićeni u pogledu nepoštenih trgovinskih praksi, uključujući i ovaj aspekt diskriminacije. To se čini kao prvo kroz to što smo i mi predložili u ovom paketu, da potrošači imaju pravo na naknadu štete i to na pojedinačnoj osnovi, uključujući e, financijsku naknadu štete. Nadalje predlažemo uvođenje učinkovitih kazni za e, kršenje ovog zakonodavstva, opet vezano i uz dvojnu kvalitetu proizvoda a te novčane kazne mogu ići do 4% e, prometa određene e, tvrtke. Onda isto tako imamo jednu daljnu direktivu koja će nam pomoći u tome da ostvarimo svoje rezultate. Dakle, ukratko rečeno, svi imamo isti cilj, svi smatramo da je neprihvatljivo da se proizvodima, da se potrošačima prodaju proizvodi različite kvalitete i uistinu je komisija posvećena tome da se spriječi takva vrsta prakse. Ja ću zaključiti time što ću reći da sada imamo jedan zakondovni prijedlog koji je ambiciozan i ovo je evo, prva mogućnost da ovom domu, Europskom parlamentu, kažemo da se nadamo vaše podršci kada budemo imali trijalog s vijećem o tome. Hvala vam lijepa. Thank you very much. Uh, before uh, giving the floor to Madame Borsan, uh, I will give the floor to Mr. Turkanu, shadow from the EPP. E, hvala. Prije nego što vratim riječ gospođi Borzan, dajem riječ e, gospodinu Turkanu koji je izvjestitelj osjenio u ime Pučana. Hvala gospođo predsjednice, na početku se želim ispričati zbog e, kašnjenja. Nisam baš vodio računa o vremenu jer sam davao intervju. Ovo je zanimljivo mišljenje. Mi ovdje zastupamo interese građana, tako da nas zanima i ovo pitanje. Ova dvostruka mjerila su potvrđena u slučaju Poljske, Rumunjske i drugih zemalja. Ja predstavljam i Rumunjsku. Ovo je uvjerljivi argument koji se navodi u ovom mišljenju. Neću sada ponavljati ono što su već detaljno iznijeli kolege, nego samo vas želim podsjetiti na to kako trebamo sada iskoristiti ovo zakonodavstvo. Mislim da je ovaj odbor opravdano uključen u ovaj proces e, i Dakle, kao što stoji u izvješću, preferencije potrošača se ne smije koristiti kako bi se na tržište stavilo proizvode sumnjive kvalitete. Trebamo, dakle, suzbijati nepravedne trgovinske prakse. Europska prehrambena industrija treba doista nadzirati situaciju. Upozoravamo da govornik jako brzo govori. Zemlje članice su navele kao razlog za dvojnu kvalitetu proizvoda različite ukuse potrošača, ali to nije prihvatljivo kako bi se stavilo na tržište proizvode niže kvalitete. Evo, govornik se ispričava jer govori doista prebrzo, osim toga i čita tekst. Htio bih izvojiti međutim jedan aspekt koji je doista od ključne važnosti i koji se pojavio prije nekog vremena i na to nas upozoravaju rumunjski potrošači, odnosno predlaže se uvođenje nove vrste nadzora odnosno inspekcije koja bi se mogla vršiti u cilju zaštite zdravlja potrošača i provjere zdravstvene kvalitete proizvoda. Dakle, ta zadaća bi se mogla povjeriti nekom e, tijelu koje će pratiti ovu trgovinu tim proizvodima, naročito kada je riječ o nekim posebnim vrstama proizvoda. Mislim da bi se u tom smislu moglo iznijeti čitav niz prijedloga, no ipak za sada ću zastati ovdje. Mi smo uložili neke amandmane, imali smo dosta malo vremena na raspolaganju za to, no ipak Vratit ću se na predlog amandmana kasnije i iznijet i sam neke amandmane. Nadam se da će ovo izvješće poslati snažnu poruku komisiji koja se mora dobro pozabaviti tim pitanjem i donijeti odluke koje će promijeniti postojeću situaciju. Hvala. Thank you very much. Someone else? No? Then back to Borzan. U redu, ako se niko drugi ne javlja za riječ, e, gospođo Borzan, izvolite. E, zahvaljujem se svim kolegicama i kolegama e, i kako izvjestiteljima u sjeni, tako i ostalim zastupnicima koji su dali svoj doprinos u raspravi i zaista se sa gotovo svim što je izrečeno slažem, osobito sa onim što je rekla gospođa Konečna, gospodin Škrlec koji je govorio o tome da kampanju trebamo usmjeriti prema zapadnom tržištu, e, odnosno da smo sada mi koji se osjećamo pogođeni ovim problemom e, da iskoristimo svu svoju energiju i vrijeme da objasnimo svima o čemu se zapravo radi. E, naime, pozdravljam što je komisija, još jedanput naglašavam, odvojila novac za metodologiju i za istraživanje na razini cijele Europske unije. Rezultati će biti vrlo interesantni, pretpostavljam. E, i pretpostavljam da će se pokazati da podjela između istočne i zapadne Europe kada je u pitanju plasman proizvoda i nije toliko oštra kao što se u ovom trenutku čini. Naime, istraživanje koje e, sam ja provela u Hrvatskoj je dokazalo da recimo e, one hrenovke koje sam spominjala u uvodnoj raspravi za, e, koje nemaju mesa za hrvatsko tržište, a za Njemačko imaju preko 60% mesa, isti taj proizvod kakav je u Hrvatskoj se plasira i na talijansko tržište. Dakle, e, tu su, e, to je primjer gdje su i talijanski potrošači ovaj, obuhvaćeni u, onom negativnom kontekstu. Zato je na nama da vidimo rezultate na kraju kakvi jesu i da dobijemo podršku cijelog parlamenta, znači svih strana i lijeve i desne i istoka i zapada i da se svi europarlamentarci ujedine u, u borbi za ravnopravnost i jednakost svih građana onako kako to piše u našim glavnim dokumentima. E, da ovaj problem jest politički, kao što je rekao gospodin e, Balco i ja se s njim apsolutno slažem i e, to što je porast euroskepticizma možda u, zemljama koje su obuhvaćene je sigurno prepoznao i predsjednik komisije Juncker jer da nije ne bi u svom govoru e, o stanju Unije dao jedan dio vremena e, da kaže o tome da se, e, da Europa mora disati svojim i lijevim i desnim plućnim krilom. Slažem se s kolegicom Simonom Bonafé koja je spominjala da preferencije potrošača. Apsolutno preferencije, kao što sam rekla, postoje i mogu razumjeti da proizvođač djelomično mijenja proizvod prema ukusu lokalnog stanovništva međutim sigurno da je neshvatljivo da recimo se u čokoladu za istočno tržište stavlja emulgator umjesto kakaa ili da se u voćni jogurt stavi 10% manje voća kao ajmo reći onog skupog dijela od namirnica u, u voćnom jogurtu E, također slažem se sa e, e, predlozima IPP-a, to sam već niste bili ovdje, ja sam naglasila u svom uvodnom govoru da ćemo uključiti u fazi amandmana vaše prijedloge vezano za kontrolu na terenu. Apsolutno smatram da je to potrebno ovim izvješćem e, kolegice i kolege mi moramo postaviti jasne temelje za nove zakone i to je prilika da krenemo rješavati ovaj problem onako kako treba kako bi ljudi shvatili da europska unija funkcionira u svakom detalju. hvala. Uh, Hvala svima i hvala svima koji su uzeli e, riječ e, po pitanju ove važne teme za, za sve građane. Dakle, bez građana koji su postavili ovo pitanje i bez vas koji ste isto to učinili, komisija e, ne bi e, se bila pozabavili ovim pitanjem, tako da vam zahvaljujem svima na tome. Kao što je izvjestiteljica već rekla, rok za podnošenje amandmana je 23. travnja i e, vjerojatno ćemo o tome glasovati na e, u odboru od 20 do, do 21.6. Evo ovime zaključujemo ovu temu na dnevnom redu, a prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je e, razmjena gledešta s komisijom o mogućim novim ograničenjima uporabe neonikotinoida. Evo, Budući da je ovo razmjena gledešta s komisijom, dajem prvo riječ komisiji, a onda ću dati riječ svima vama koje zanima ova tema. U ime komisije je ovdje danas e, gospodin Jaus Bend, e, dakle voditelj ureda za pesticide i biocide iz glavne uprave Sante. Dakle, gospodine, e, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice i dobar dan svima. Ova tema o kojoj danas razgovaramo e, je na dnevnom redu još od 2012. godine kada su neki nalazi utvrdili da neki insekticidi i tvari koje pripadaju skupini neonikotinoida su vrlo opasni po pčele i zbog toga je komisija 2013. godine usvojila urodbu kojom se ograničuje upotreba tri neonikotinoida e, pridaklo, dakle klotijanidina i ametosana, dakle kako bi se spriječilo negativne posljedice po pčele, recimo e, kukuruz, e, repičino ulje i suncokret, e, također se ograničeni broj tih proizvoda još uvijek dopušta u staklenicima, zimskim žitaricama, ozimim žitaricama i drugim proizvodima. Također, uredbi se zahtjeva od e, proizvođača dostava daljnjih podataka kako bi se potvrdila sigurnost e, tih daljnjih načina upotrebe i također se predviđa moguća revizija svih e, znanstvenih nalaza dvije godine nakon stupanja na snagu uredbe i to je učinjeno 2015. godine. Proizvođači su dostavili tražene podatke Europskoj agenciji za sigurnost prehrane. Ona je provela procjene i objavila svoje zaključke u travnju i listopadu 2016. godine. Na temelju toga komisija je zaključila da u slučaju sve tri tvari ovi načini upotrebe koji su do tada bili dozvoljeni se ne mogu više smatrati sigurnima, tako da je komisija izradila nacrt uredbe kako bi se i dalje ograničila upotreba e, svih tih tvari i e, o tome se raspravlja sa zemljama članicama od ožega 2017. godine. I imali smo i prošle godine u lipnju raspravu o ovom prijedlogu upravo na ovom odboru kada E, je podnešeno više prigovora koje međutim parlament na kraju nije usvojio. U kolovozu 2017. godine mi smo e, službeno dostavili nacrt uredbe Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u okviru GATA i e, tu se predviđa obveza i zemalja članica da komentiraju o tome također i trećih zemalja članica i e, rok za podnošenje takvih komentara je završio listopadu. E, predviđamo glasovanje o nacrtu uredbe u, stalnom odboru o biljkama, životinjama, hrani i krmovu u 2017. godine to bilo predviđeno, ali većina zemalja članica je zamolila komisiju da pričeka rezultate opće revizije koju je EFSA provodila prije nego što se pristupi glasovanju. I ta revizija je započeta, dakle mandatom EFSI da pokrene javni poziv za podnošenje podataka, što je učinjeno u svibnju 2017. godine i komisija je naložila EFSI da razmotri sve te podatke i sve e, podatke iz literature. Ovaj javni poziv e, je doveo do podnošenja ogromne količine podataka EFSI, zbog čega je EFSA trebala mnogo vremena da razmotrite podatke. Izvješće je konačno objavljeno 28. veljače ove godine. I Uglavnom, e, u svojem najnovijem izvješću EFSA potvrđuje da e, dalje način uporebe ovih tvari predstavlja opasnost e, divljim pčelama i pčelama uzgoja ili da u najmanju ruku nije dokazano da se takvi rizici mogu isključiti. Zbog toga komisija zadržava nacrt uredbe kojom se namjerava zabraniti za oblike korištenja ovih tvari i Pozvali smo zemlje članice da se izjasne o prijedlogu 27. travnja u okviru stalnog odbora. Evo, to je e, sve što sada mogu reći kao uvod. Hvala. Hvala gospodine Vern. Dakle, sada pozivam moja kolege da uzmu riječ. Već su se neki javili za riječ. Gospodin Florenc. Hvala lijepa. I ja sam konvencionalni poljoprivrednik i koristim čitav niz sredstava za zaštitu bilja i to iz e, uvjerenja, ali kod neonikotinoida me napuštaju sva moja uvjerenja i htio bih vam reći kako e, taj pesticid uopće djeluje, jer to mnogi ne znaju. To nije nešto što špricate po vašoj zemlji, već e, sjeme stvari, na njega djeluje taj neonikotinoid i onda da sadite u zemlju i treba veliki broj e, dana onda da to proklija. Sad e, moja molba na komisiju mi moramo u budućnosti puno više paziti na samo tlo, a ne samo na vodu. Simbolički gledajući, ako nešto vi stresete u tlo i dolje više nema ničega, pa negdje je onda ostalo nešto u tom tlu i mikroorganizmi će dio toga probaviti, ali tlo, tlo je ono što je ključno za buduću politiku u pogledu zaštite. I mislim da se vi kao komisija tu nalazite na dobrom putu. Nešto što mene osobno još zanima je pitanje koje argumente imaju države članice? E, tu bih rado postavio to pitanje i za moju državu članicu i koje izmjene e, želite i kako ocjenjujete argumente poljoprivrednika koji su me posjetili već i na mom imanju, ljubazno ali jako oštro. Mislim, ja jesam netko ko se bavi zemljoradnjom i ako ne postoji neonikotinoidi, onda dakle, imamo jedno potpuno drugačije stajalište. Mikroorganizmi E, koje mi smo zaštitili donekle, oni čine naše tlo e, plodnim. Dakle, njih moramo i dalje štititi Dakle, i tu komisija mora uistinu ostati oštra na tom putu, pa ako ja budem imao i dalje problema, neće to biti tako strašno. Ja mislim da neonikotinoidi su trenutno najopasniji sustavni insekticidi u Europi. Hvala vam lijepo. Hvala gospodine Florence, gospodin Poč. Hvala gospođo predsjednice. Uskoro će se glasovati o zabrani raznih načina upotreba ovih tvari, što je dobra vijest za pčele u Europi, no postoji još jedan problem, jer od ograničenja upotrebe neonikotinoida 2013. godine Predviđeno je na desetke izuzeća u zemljama članicama. U nekim zemljama članicama ova ograničenja iz 2013. godine nikad nisu primjenjena, nisu postojala, jer vidimo da se stalno e, zlorabi ovaj sustav izuzeća. Tako da je moje pitanje e, što komisija čeka kako bi pokrenula postupak zbog kršenja europskog prava protiv tih zemalja članica jer one zlorabe ovaj sustav izdavanja dozvola i što komisija čini kako bi spriječila zemlje članice da izbjegavaju ovu zabranu uz pomoć e, izdavanja hitnih dozvola u budućnosti. Hvala, gospodin Stajes. Hvala, gospođo predsjednice. Ja želim u prvom redu zahvaliti komisiji na vrlo preciznim objašnjenjima onoga što se događalo u posljednje četiri godine. Najavljeno je glasovanje za 27. travnja u stalnom odboru. Kao što je rekao kolega Florenc, Naročito e, sektor e, repe snažno e, lobira jer se oni dosta koriste neonikotinoidima. Komisija tvrdi dalje da neonikotinoidi nisu opasni po repe, iako EFSA tvrdi suprotno i htio bih objašnjenje toga. Gospodin Poč s kaže da postoji čitav niz izuzeća koja se dopuštaju, koje izdaje komisija na zahtjev zemalja članica. Dakle, ovakvim e, velikim brojem izuzeća sada dolazimo do situacije da se zabrana više uopće ne poštuje. To je neki način zaobilaženja zabrane. Tu je još nadalje i problem staklenika gdje su neonikotinoidi i dalje dopušteni. No, čitao sam neke članke u kojima stoji da upotreba neonikotinoida u staklenicima dovodi do onečišćenja podzemnih voda. EFSA je razmotrila to pitanje, no također ja želim upitati postoji li takva opasnost. Komisija je također e, najavila glasovanje u stalnom odboru za 27. travnja. Mi imamo samo djelomičan uvid u to koje će stajalište zauzeti zemlje članice. Kolega Florenc e, se pitao kako će stajalište zauzeti Njemačka. Dakle, ona ima E, i većinsku skupinu, e, odnosno on ima većinsku skupinu tako da bi mogao to lako saznati od svoje stranke. Imam pitanje za komisiju. Ako se u samom odboru ne ostvari kvalificirana većina, što će komisija onda poduzeti? Hoće li i dalje nastaviti ulagati napore i hoće li imati dovoljno hrabrosti za to? Dakle, ako ne dođe do kvalificirane većine, hoće li komisija imati dovoljno hrabrosti i donijeti odluku? Hvala, gospodin Huitema. Hvala vam lijepa, zahvaljujem komisiji na njihovoj prezentaciji. Imam nekoliko pitanja. Prije svega, e, u uistinu eh, u zakonodavstvu o zaštiti bilja veoma je jasno na koje vrste se ovo ne bi smjelo odnositi. Pa mene zato zanima zašto se komisija bavi samo pčelama, a ne i drugim organizmima, odnosno koje su posljedice ukoliko se ovakve tvari duže zadrže u tlu, u vodi i slično. Zanima me i to. Doista bih želio dobiti snažno znanstveno mišljenje, odnosno rezultate istraživanja ne bismo trebali ovdje u Europskom parlamentu raspravljati o tome je li nešto opasno ili nije. E, također sviđa mi se e, uvelik postupak za odobravanje e, materijala za zaštitu bilja, ali isto tako vidim i moguće posljedice kada toga ne bi bilo recimo ovoga tjedna u Nizozemskoj, Nizozemsko tijelo za zaštitu hrane E, objavilo je rezultate istraživanja da bi posljedice za pojedine usjeve mogle biti e, doista daleko sežne i vrlo negativne ako zabranimo uporabu neonikotinoida. E, zato bih volio da u ovu raspravu uključimo i to kako možemo riješiti taj problem. Ja sam siguran da za svaki problem postoji rješenje, no ako ne odobrimo, odnosno zabranimo uporabu neonikotinoida, e, moramo pronaći rješenje koje neće dodatno naštetiti okolišu. Hvala vam lijepa, gospođo Rid, izvolite. predsjedateljice, poštovani kolege. Postavljam ovo pitanje u ime gospođe Dinana. Prvoga ožujka postavila sam pitanje u parlamentu koje je supotpisalo 27 kolega, a tiče se budućnosti pčelarstva. Nažalost, taj prijedlog je na kraju odbijen, a u prijedlogu smo tražili trenutačnu zabranu svih neonikotinoida koji ubijaju milijune pčela jer paraliziraju njihov živčani sustav. Dakle, odgađa se e, općenita zabrana koja je nužna za zaštitu pčela. Također brojna istraživanja pokazuju da u podzemnim vodama i tlu se neonikotinoidi zadržavaju mnogo godina i stoga predstavljaju prijetnju bioraznolikosti. Zato me zanima zašto komisija smatra da ovo ne predstavlja prijetnju kada se koristi u stalnim staklenicima jer ta tvrdnja nije točna. Hvala vam lijepo. Javlja li se još netko za riječ? Gospođa Juso. Hvala vam, predsjedateljice. Kada je riječ o neonikotinoidima e, kao i kad je riječ o mnogim drugim temama postoje e, plusevi i minusi za njihovu uporabu. E, naravno, postoje i korist od uporabe neonikotinoida, ali i negativni učinci na pčele, ali na pčele ne utječu samo neonikotinoidi e, čuli smo da bi zabrana, potpuno zabrana uporabe neonikotinoida dovela do ozbiljnih posljedica kao i kad je e, riječ o emisijama ugljičnog dioksida. Mi smo učinili mnogo toga da e, smanjimo emisije CO2, ali to je dovelo do povećanja emisija e, dušikovih spojeva i sada imamo problem s time. Gospođa Bojlan. Hvala vam lijepa, neću ponavljati ono što je već rečeno, ali želim se nadovezati na komentare gospodina Poča. Znamo da su neke države članice iskoristile određene lakune koje postoje, ali naravno postavlja se pitanje ako se dopusti uporaba neonikotinoida u e, trajnim staklenicima, kako ćemo to kontrolirati, kako se možemo pobrinuti da ne dođe do njihovog širenja, da se oni ne prošire u širi okoliš, uključujući utlo i podzemne vode i da ne dođe do zlouporabe i zanima me ima li komisija procjenu učinka neonikotinoida na druge e, organizme kao i onih dvaju spojeva koji su isključeni iz e, zakonodavstva 2013. Hvala lijepa. Moje pitanje stvari ide u istom pravcu. Drago mi je što smo došli do zaključka temeljem različitih ispitivanja i studija E, dakle da zabranimo neonikotinoide, međutim tu poslije određeno ograničenje kada govorimo o staklenicima. Dakle, da li se u budućnosti planira ovdje imati određeno praćenje da se utvrdi da li ovo korištenje u staklenicima isto tako predstavlja određeno opterećenje jer to je vrlo važno kada govorimo o ovom aspektu. Hvala lijepa. Thank you. Someone else? If Hvala. Javlja li se još netko? Ako ne, riječ ima gospodin Berend iz komisije. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedateljice, zahvaljujem i svim zastupnicima koji su uzeli riječ i koji podupiru općenito naš prijedlog daljnjih mjera odgovorit ću na pitanja onim redom kojim su postavljena gospodin uh, i gospodin Staz pitali su za položaj država članica. Ja ne mogu sada ovdje otkriti stajališta pojedini država članica koje su one iznjele na odboru, ali kada smo zadnji puta razgovarali u Ožujku, samo mali broj E, država članica u potpunosti je podupro prijedlog komisije, e, nekolicina je bila protiv, a ostale još uvijek nisu imale svoje stajalište. Glavno pitanje u toj raspravi je bila tema o kojoj je govorio gospodin Florenca, to je proizvodnja šećerne repice. E, mi smo čuli reakciju industrije, kako ju je i on prenio, njihovo stajalište bilo je prijateljsko ali veoma čvrsto, tako je bilo i naše, prijateljsko ali veoma čvrsto. Dakle, komisija je jasno rekla kako ne namjerava napraviti izuzeće za proizvodnju šećerne repice. Istina je da EFSA nije utvrdila izravnu opasnost za, od neonikotinoida za e, tretiranje šećerne repice, ali kao što je i ovdje rečeno, postoji opasnost e, od zadržavanja neonikotinoida u tlu i onda naredni usjevi e, mogu, mogu naravno imati u sebi sadržavati neonikotinoide e, i to se onda može ponovno prenijeti na pčele. E, neki su postavili pitanje e, problema kojeg je komisija uvelike svjesna. Mi stalno ponavljamo da države članice koje E, vrlo velikodušno daju e, neka izuzeđa u hitnim situacijama i to ih onda, kao što sam rekao, daju vrlo velikodušno za cijeli svoj teritorij u velikim količinama i slično, da moraju biti oprezni. Zatražili smo prošle godine od EFSE da provjeri što je sa takvim e, izuzećima za hitne situacije u prošloj godini, jesu li postojala opravdanja izdanja za sva njih. Očekujemo u svibnju izvješće EFSE i nakon toga komisija će moći donijeti odluku kojom će spriječiti države članice da ponovno izdaju takva e, odobrenja za hitna stanja. No, veoma jasno želim reći da odgovornost za izdavanje takvih odobrenja za hitna stanja je u rukama država članica. Dakle, komisija ih ne izdaje, niti ih ne odobrava. To je odgovornost i zadaća država članica. Ono što mi možemo učiniti jeste da provjerimo jesu li uvjeti za izdavanje takvih odobrenja bili ispunjeni i možemo spriječiti da u budućnosti takva odobrenja budu izdana, ali mi ih sami ne izdajemo. Nekoliko e, pitanja e, odnosilo se na daljnju uporabu u staklenicima. E, temelj za takav prijedlog je izvješće EFSE, a EFSA kaže kako oni smatraju da je uporaba neonikotinoida u stalnim staklenicima sigurna i e, definicija stalnih e, staklenika je e, vrlo jasna, ona postoji u zakonodavstvu, dakle to su staklenici koji osiguravaju da nema nikakve razmjene tvari sa okolinom i da postoji pročišćavanje voda. E, naravno, to nije e, neki bjanko, e, bjanko dopuštenje za uporabu u budućnosti do vječnosti. Naravno, provjeravalo bi se da nema negativnih učinaka na okoliš, a ukoliko se primijeti da, dođe, da dolaze do negativnih učinaka na okoliš, odobrenja bi bila povučena. Postavlja se pitanje o drugim vrstama neonikotinoida. Htio bih vas obavijestiti da smo ponovno odobrili nedavno uporabu jednog neonikotinoida eh, i to ponovno na temelju eh, zaključka EFSE da je ugroza polinatora poput pčela niska, a također e, za još jedan neonikotinoid zatražena je obnova odobrenja, odluka o tome biti će donesena uskoro. E, zatim, e, mi se ne bavimo samo pčelama, nego svim ciljnim e, vrstama koji sudjeluju u ovom procesu. Dakle, promatramo i učinak na tlo i organizme koji žive u tlu, o tome je govorio gospodin Florenc postoje smjernice za procjenu rizika za organizme koji žive u tlu. Zatim postavili ste nam pitanje brinuli li nas posljedice na zaštitu bilja i mm, spomenuli ste činjenicu da trenutačno nemamo bolje e, mogućnosti zaštite bilja. E, ova uredba predviđa da E, dakle uproste ne predviđa da se naprave e, ekonom, procjena ekonomskih učinaka već samo procjena učinka na okoliš i to je ono što komisija radi. 2013. godine komisija je napravila istraživanje strategija e, poljoprivrednika, dakle što se dogodilo nakon zabrane neonikotinoida i utvrdili smo da su poljoprivrednici pronašli neka alternativna rješenja. Gospodin Florenc je već spomenuo neke dozvoljene insekticide, odnosno različite strategije upravljanja e, štetočinama Dakle, poljoprivrednici su uspjeli pronaći alternativna rješenja i tada, pa pretpostavljamo da bi to bilo moguće i nakon ovog našeg prijedloga. I još samo jedna dodatna informacija vezano uz praćenje Parlament je odobrio pilot projekt praćenja pesticida koji su nazočni u okolišu e, putem praćenja njihove nazočnosti u pčelama i e, komisija je prihvatila taj prijedlog pokrenuli smo e, dakle izdali smo poziv za sudjelovanje i ovdje razmatramo ne samo pitanje pesticida, već naravno kod polinatora poput pčela ali i ostalih e, postoji i negativni učinak drugih tvari i to ne smijemo zanemariti. Hvala vam lijepo, hvala vam na sudjelovanju u ovoj veoma zanimljivoj raspravi. A sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda. To je ponovno razmjena mišljenja s komisijom vezano uz opće izvješće o e, djelovanju e, e, djelovanju uredbe RIČ i vezano uz pregled određenih elemenata, dakle potrebali bismo raspravljati o zaključcima i narednim mjerama. Sa nama je gospodin Sada Uskas, direktor za kružno gospodarstvo i zeleni rast iz Glavne uprave za zaštitu okoliša. Izvolite. Predsjedateljice, hvala vam lijepa. Velika mi je čast biti ovdje u društvu Karla Petinelija iz glavne uprave GROW. Evo, mislim da od samog početka možete vidjeti da e, je ovo bio naš zajednički rad, sudjelovale su dvije službe i zato je ova revizija bila toliko e, značajna. Bila je značajna zato što smo napravili procjenu e, refita, dakle potreba za izmjenama i dopunama vrlo specifičnog zakonodavstva e, to je možda najdalekosežnije zakonodavstvo koje je Europska unija ikada e, donijela i to je sustav koji se i dalje nadograđuje. 2006. godine E, bio je e, to doista značajan korak u razvoju zakonodavstva Europske unije koji se tiče sigurnosti e, rada s kemikalijama u čitavom lancu opskrbe. 2013. godine napravili smo prvu procjenu rezultata, ali tada neki neki dijelovi uredbe Rič još uvijek nisu e, bili na snazi, još uvijek nisu funkcionirali. 5. ožujka usvojili smo općeniti e, pristup e, vezano uz ovo izvješće, dakle to je druga revizija uredbe Rič i sada su svi procesi vezani uz Rič u primjeni. Ovo je dio programa komisije kojom se procjenjuje učinkovitost našeg zakonodavstva. Razmotrili smo uobičajene stvari koje se u takvim procjenama rade Nadovezali smo se na reviziju iz 2013. godine, ali razmotrili i najvažniji razvoj događaja do kojega je došlo u međuvremenu. Dobili smo mnogo podataka od država članica, od tijela nadležnih, za e, kemikalije, zatim od dionika iz industrije i slično napravili smo više od deset sveobuhvatnih studija i pokazali smo da rič doista značajno pozitivno djeluje na zdravlje ljudi, e, smanjeno je testiranje na životinjama i e, povećana je razina sigurnosti u prometu kemikalijama. Postoje neka prioritetna područja u kojima je potrebno dalje djelovanje, pojednostavljivanje ovlaštenja, zatim osiguravanje jednakih uvjeta za Europsku uniju i tvrtke koje nisu iz Europske unije, treba poboljšati provedbu u državama članicama, osobito kad je riječ o uvozu i usklađivanju zakonodavstva e, vezanog uz sigurnost radnika i općenito zakonodavstva o radu, dakle usklađivanja toga sa E, uredbom Rič. E, zatim na sastancima e, vijeća E, različitih radnih skupina. Također se već e, govori o ovom izvješću i države članice općenito podupiru rezultate ovog izvješća, ali priznaju i da postoji potreba za nekim poboljšanjima. Pokrenuli smo široku raspravu sa različitim institucijama, sa agencijom, sa dionicima kako bismo dodatno osmislili predložene mjere i kako bismo ih proveli u suradnji s, s državama članicama agencijama za kemikalije i slično. 11. lipnja organizirat ćemo konferenciju e, sa e, javnim dionicima kako bismo razmotrili e, ideje za daljnje djelovanje. Naravno, zanima nas i reakcija Europskog parlamenta. Toplo vas pozivamo da sudjelujete na toj konferenciji 11. lipnja, a naravno zanimaju nas i vaša stajališta i spremno ćemo odgovoriti na pitanja koja biste mogli mogli imati. Hvala. Hvala lijepa. Evo kolege, sada otvaramo ovu raspravu. Gospodin Poče, prvi govornik. Hvala lijepa i zahvaljujem komisiji što su došli, zahvaljujem na ovoj raspravi. Usporo, usprkos tom cilju procesa autorizacije u pogledu riča i koji se odnosi na određene kemikalije, e, sve mjere predostrožnosti u pogledu korištenja vrlo opasnih tvari su ipak do sada dozvoljene. Imamo preko 300 odluka koje su do sada usvojene. Kada govorimo o ovoj agendi, umjesto da se promoviraju neke substitucije, odlučilo se ići na pojednostavljenje procesa e, provedbe. Time to postaje i, još lakše i jednostavnije dakle koristiti te tvari koje su uistinu zabrinjavajuće u stvari se i smanjuju troškovi u pogledu autorizacije i dakle ti troškovi su se već prepolovili od 2013 a pojednostavljenjem cjelokupnog procesa dajemo određene inicijative da se nastave koristiti e, opasne tvari umjesto da ih se nadomjesti kada govorimo o tim zahtjevama, a trebamo reći da se ni jedan zahtjev do sada nije odbio čak i ako postoje vrlo jasno dobre alternative, e, time u stvari e, podrivamo taj glavni cilj u pogledu autorizacije i, i e, riča i isto tako kažnjavamo inovativne e, tvrtke koje nastoje iznaći druga rješenja. Što komisija planira e, u pogledu toga da e, rič ostvari svoj glavni cilj, a to je zaštita javnog zdravlja i da se promovira inovativna industrija kojom bi se dakle nadomjestile najopasnije kemijske tvari. Hvala lijepa. Hvala. Čini mi se da je gospodin Poč već odgovorio na dobar dio mojeg pitanja. Slušajući ga, rekla sam si, pa upravo u to moramo uprijeti prstom, trebamo govoriti o tome. Glavni cilj Riča je zapravo olakšati život poduzećima. Do sada je Rič na pogrešan način eh, spriječavao uvođenje alternative ili zamjena. A opasne kemijske tvari se i dalje slobodno kreću umjesto da spriječimo poslovanje poduzeća koja probeću uporabu takvih tvari koje su ujedno i opasne. Dakle, htjela sam time izraziti podršku u pitanju gospodina Poča. No imam još jedno pitanje. Kako možemo u Europi ostvariti ciljeve održivosti do 2020. godine, a isto vremeno ne primjenjivati dobro uredbu REACH? Ako se ne budemo bolje osredotočili na provedbu ovih odredaba, nećemo moći kvalitetno raditi. Komisija, dakle, donosi odgovarajuće prijedloge o tome kako poboljšati postupak izdavanja dozvola, ali program boljeg zakonodavstva nas je zapravo doveo do goreg zakonodavstva i do toga da imamo slobodu kretanja kemijskih tvari, a to nije bio cilj našeg višegodišnjeg rada na razvoju Riča. Thank you. Gospođa Jusa. Hvala lijepa. Zahvalila bi se komisiji na komentarju. Zahvaljujem komisiji na posjeti i na ovom izlaganju. E, bitno je da znanstvene istraživanja podupiru sve izjave u pogledu kemikalija, međutim zamolila bih komisiju da imaju na umu jedno vrlo konkretno pitanje, a to je problem s kojim su suočeni proizvođači bilja u mojoj vlastitoj zemlji, dakle Francuskoj, ja najbolje tamo poznam situaciju. E, Rič bi trebao štititi zdravlje ljudi, međutim to stvara opterećenje za njih, dakle korištenje kemikalija se mora uvijek procijeniti i tu je uključen jedan stvarni trošak u E, pogledu dakle esencijalnih ulja i e, tog e, troška moraju provoditi u istinu e, iscrpne testove u pogledu aktivnih substanci koje sadrže lavande, a tvrtke koje proizvode ta esencijalna ulja su male tvrtke koje rade u ruralnim područjima i ti troškovi su jednostavno preveliki i oni koji se bave destilacijom isto tako moraju provoditi te skupe probe pokušava se u Francuskoj raditi na tome zajednički kako bi se nekako riješilo to pitanje visokih troškova. Pa bih pitala komisiju može li se tu učiniti neka vrsta izuzeća ili imati manje stroga pravila za ovaj vrlo osjetljivi sektor? gospodine Vitamer. Hvala lijepa, zahvaljujem i komisiji. Imam pitanje vezano uz rič. Trenutno se rič više fokusira na PBT tvari, dakle one koji su toksični i bioakumulativni, međutim tvrtke koje se bave tretmanom vode, dakle koje proizvode vodu za piće, su suočeni s nekim drugim e, tvarima E, koje se tapaju u, dobro u vodi, koje su toksične, pa je teško tim tvrtkama riješiti se tih tvari kada govorimo o vodi za piće. I to je nešto što bih pitao Europsku komisiju. Postoji li fokus i na takve tvari? Hvala vam lijepa. Javlja li se još netko za riječ? Gospođa Hvala lijepa. Nisam dobro slušala prije par trenutaka, tako da ste možda to obuhvatili vašim izlaganjem, ali koliko ja znam, ne postoji nikakvo djelovanje koje komisija predlaže u pogledu usklađivanja i kvalitete informacije u pogledu dosija za registraciju, dakle E, svi smo svjesni da je to važna prepreka kada govorimo o provedbi riča, ali do sada komisija recimo nije uspjela e, dakle tu djelovati i ima taj soft pristup u pogledu industrije koja se toga ne pridržavaju, neku vrstu informativnog pisma im se pošalje. E, iako postoji visoka razina neusklađenosti kada govorimo o tim e, dosjejima za registriranje, dozvoljava se e, pristup tržištu i ne predviđa se nikakvo djelovanje da se natjera tvrtke da pruže podatke koji su nužni kako bi se mogli dobro regulirati pitanje u pogledu kemikalija. Bez ovakvog djelovanja će teret i dalje ostati na državama članicama i kako bi oni mogli dati sve informacije koje su potrebne e, za rič, e, na primjer određene restrikcije, evaluacije, autorizacije. Dakle, tu govorim na čelu no data, no market. Someone Pa, javlja li se još netko za riječ? Ako ne, gospodin Sodaskov, izvolite. Hvala lijepa. Evo, uh, zajednički ćemo odgovoriti na vaša pitanja. Što se tiče zamjena, to je bilo prvo pitanje. Ne slažem se tu s vama. Jer mi znamo, zasigurno i proveli smo to istraživanje, da kad se e, tvar stavi na listu u pogledu moguće kandidature, tvrtke već e, započnu sa istraživanjem i razvojem i traže zamjenu, zamjensku tvar. I u većini slučajeva e, kada su te zamjenske natvari tvari na jednoj ili drugoj listi, već se daje signal E, tvrtkama da to može biti problematično i time im se daje inicijativa da idu u tom pravcu. Dakle, imamo tu zamjenu, to se događa, ali gdje je tu problem? Ponekad <laughs> su, e, nisu baš dobre zamjene. Nekada imate jednu tvar, i je zabranjena, kroz rič možete nadomestiti sa drugom tvari koja još e, nije zabranjena, ali koja ima vrlo slično djelovanje i onda to baš nije prevelika pomoć kada govorimo o okolišu. Dakle, to je taj dio kojim se moramo pozabaviti i to radimo kroz jedan novi pristup, dakle da grupiramo slične e, tvari. Isto tako se ne slažem s gospođom Auken u pogledu općih nedostataka riča. Dakle, rekli smo na početku da je to do sada najdalekosežniji e, propis e, i ovo je mm, ovo su najopsežniji, najveći podaci koje imamo o kemikalijama na cijelom svijetu. Mi zbiljam, e, tako reći, sjedimo na najvažnijim strateškim podacima. Ja to ne bih sada nazvao neuspjehom. Da, postoje tu i određeni izazovi, pitanja koje moramo riješiti. To je ovdje i spomenuto u pogledu kvalitete dosijeja za registriranje. Da, to je točno. Tu smo uistinu suočeni s određenim poteškoćama u pogledu e, pitanja kvalitete i zajedno e, sa agencijama se bavimo tim pitanjem. Dakle, čak agencija vrši i ručne provjere E, takvih dosijeja i kad e, to oni nisu usklađeni, onda se oni opet obrate industriji i zatraže da to ažuriraju. Da, to je negdje u prvim fazama razvoja sustava i mislim da za sada moramo surađivati s tvrtkama koliko god možemo. Međutim, moramo razmisliti o nekim novim e, poticajima za tvrtke da oni vrše to ažuriranje. Ono što se događa je da tvrtka registrira određenu kemikaliju, ona dođe do nekih novih e, razvoja u pogledu e, korištenja, količina koje se stavljaju na tržište, do nekih novih znanstvenih spoznaja i što se onda događa? Ne ažuriraju se ti dosjei. Dakle, tu sad moramo vidjeti kako možemo potaknuti tvrtke da to čine i kako bismo osigurali da je to uistinu ažurirano. A tu imamo i pitanje evaluacije. Ne treba se samo registracija učiniti kako treba, nego i evaluacija, to je uistinu dosta naporan posao. To je dosta skup posao, tu je uključeno i testiranje, ponekad nažalost i testiranje na životinjama i tu moramo snažiti naš rad. Zato kad kažete u pogledu tih e, dosija i registriranja. Kad pogledate akciju broj 1, broj 1 se upravo odnosi na to. Dakle, kako poboljšati dosije. I mi uistinu e, tu vrlo snažno surađujemo s industrijom i siguran sam da će za par godina se situacija uistinu promijeniti pitanje u pogledu tvari u vodi za piće. Rič se odnosi na, tva, na sve tvari, bez obzira na to u kojem dijelu okoliša ih nalazimo, ali morat ćemo se pozabaviti dakle, problematičnim svojstvima kemikalija koje se dakle, javljaju u različitim e, dijelovima, bilo da se radi o nekakvim proizvodima u vodi ili slično. Ono što tu možemo dodati je jedna nova inicijativa koju imamo upravo u pogledu pitke vode. I tu se želimo pozabaviti problematičnim tvarima i tu je ta poveznica između rića i te mm, direktive. Dakle, tu će se to u sinergiji odvijati. Sada bih želio dati riječ gospodinu Karlu Petineliju. Hvala lijepa. Kao prvo bih na dodao nešto u pogledu odgovora zastupnici Auken. Rezultat e, pregleda riča ukazuje na to da osiguravamo zaštitu okoliša, e, zdravlja i da se spriječava testiranje na životinjama. Dakle, iz tog razloga ne možemo reći da je loša provedba kada govorimo o riču, radi se o učinkovitoj provedbi. Naravno, taj cijeli proces provedbe još nije završen i identificirali smo 16 područja u pogledu poboljšanja provedbe i ne smijemo zaboraviti da smo tek započeli sa trećom e, fazom provedbe riča 2018 imamo e, fazu, dakle, e, proizvoda niske tonaže, da Dakle, ne slažemo se sa tim tumačenjem da provedba riča je loša. Ta ideja tog trećeg koraka od 2018. i te niske tonaže daje odgovor i na pitanje koje je postavila gospođa Ajuzo. Mi smo svjesni toga da je provedba zakonodavstva često skupa, pogotovo kada govorimo o malim i srednjim poduzećima. Međutim, moramo podržati mala i srednja poduzeća, a ne pružati nikakva izuzeća. Mi smo se susreli već nekoliko puta sa proizvođačima esencijalnih e, ulja i rekli da im ne možemo dati nikakvo izuzeće e, zato što oni dolaze iz područja poljoprivrede e, ili iz nekih drugih razloga. Esencijalna ulja su identificirana kao e, tvari i rezultat toga je da mi želimo podržati mala i srednja poduzeća. Zato su komisija agencija e, utvrdili određena djelovanja kako bi pomogli malim i srednjim poduzećima da se bolje upoznaju sa Ričom, organiziramo razne seminare u Francuskoj se pruža i financijska podrška malim i srednjim poduzećima i naravno da smo mi otvoreni za tako nešto i za druge države članice, ali ne možemo tu dati nikakvo izuzeće za tvar e, koja nas zamrinjava na određeni način samo zbog toga što to koriste mala i srednja poduzeća. Hvala vam lijepa Hvala lijepa. Zahvaljujem kolegama i zahvaljujem e, gospodi Sada Uskas i Petineli što su odgovorili na naša pitanja i time zaključujemo našu raspravu u pogledu ove točke dnevnog reda. I nemamo ništa pod točkom razno. Naš sljedeći sastanak je 25. i 26. travnja. Do tada vam zahvaljujem na sudjelovanju.